Uh, Dobar dan. Sljedeća točka dnevnog reda je dalje izjava komisije uvođenje kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama. Riječ dajem povjerenici Kretu. Izvolite, imate riječ.